Dear colleagues, it is time to... Kolege, vrijeme je da krenemo s glasanjem. Sada možemo preći na točku 9 dnevnog reda elektroničko glasanje o odluci Japana da ponovno započne s kitolovom tijekom sezone 2015-16. Ako ste spremni, odnosno vaše glasačke kartice, otvaram glasanje. Dobro, vi nemate. Dobro, dvije vam hvala. Jesmo svi, nismo, dobro. Čekam. Alde it is without vote, but in favor. Okay. Dobro, Alde bez jednog glasa, ali za. Zatvaramo glasanje. Ups, skoro. Skoro pa je jednoglasno, ali dobro, uz tri suzdržana usvaja se. <laughs> okay, we can go. Dobro. Možemo krenuti onda na drugi dio glasanja. Otvaram glasanje. Pitanje e, vijeću. za pitanje vijeću. Jeste li svi glasali? Usvojeno. The next item in... Sljedeća točka dnevnog reda. Dakle, ovdje zatvaran glasanja. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće Komisije Europskom parlamentu i vijeću o provedbi odluke o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i iz izvan snage prethodne odluke, a tu ćemo poslušati komisiju i e, dajemo riječ gospodinu John Ryanu, e, e, direktoru za e, opće uprave za zdravlje. Pa molim sve koji žele izaći da to učine što je prije moguće kako bi gospodin Rajan mogao nam objasniti koji je stav komisije i e, evo slušamo vas, izvolite. Uh, Zahvaljujem. E, evo, predstavljam ovo izvješće. Izvješće koje se temelji na članku 19. odluke koji kaže da se je izvješće trebalo podnijeti u prosincu prošle godine i zatim svake tri godine. Dakle, ovo izvješće je prvo izvješće u nizu e, revizija implementacije od odluke. Što se tiče pozdinskih informacija, ova odluka 1098 e, zamjenjuje prethodnu e, zakonodavstvo Europske unije koje je već nekoliko godina na e, snazi, a odnose na zarazne bolesti, a nakon e, e, epidemije SARS-a. Znači izmjene u ovom tekstu u odnosu na prethodni tekst je da se proširio područje primjene sa zaraznih bolesti na sve prijetnje zdravlju, okolišne prijetnje i prijetnje bioterorizma. Dakle, područje primjene ove odluke koja trenutno na snazi je, dakle, ovo je šire područje primjene. E, prva stvar e, je formalizacija odbora za zdravlje i sigurnost e, na radu koju uspostavio već vijeće 2001. na neformalnoj osnovi. I ovaj pravni tekst koji danas raspravljamo, ovo je iz formalizira uspostavu odbora za zdravlje i sigurnost koja omogućuje zemljama da koordinira reakciju na i upravljanje rizikom eh, za prekogranične prijetnje zdravlju. Još jedan novi zanimljiv element ovog zakonodavstva, a na stranici četvrtoj se može naći izvješća, odnosi se na pripravnost eh, za prekogranične prijetnje zdravlju i tu također vidimo proširenje onoga što smo radili ranije, naime proširenje u smislu da sada zakonodavstvo uključuje i pripremu, pripremnost za prekogranične prednje, znači obvezu zemlja članicama da jačaju i rade na pripravnosti za prekogranične prijetnje i da izvješća komisiju redovito o tome kako su obuhvatili, na primjer, provedbu međunarodnih uredbi o zdravlju, ali i suradnju između sektora zdravlja i drugih sektora, te poslovni kontinuitet. Dakle, tako da je to novi element e, ove odluke o prekograničnom zdravlju, znači odbori za zdravlje i sigurnost, drugo jačanje pripravnosti i e, proveli smo i prvu anketu zemljama članicama u odnosu na to kako su one jačale svoju pripravnost za prekogranične zdravstvene kretnje i to je tema izvješća kojom sada raspravljamo po pitanju u odnosu na odbor za sigurnost i zdravlje identificirala je niz nedostataka u tom izvješću i koje gledamo zajedno sa zemljama članicama, naime o tome kako to ispraviti. Kao na primjer putem e, razvoja vježba, investicije u zdravstvene programe, procjene po zemljama, dakle postoji jedan cijeli niz inicijativa koje se planiraju poduzeti, a temeljem evaluacije raznih epidemija i kako bi se pomoglo zemljama članicama da jače svoju pripravnost. A sada što se tiče zajedničkih, e, zajedničke nabave medicinskih protumjera kao jednog drugog dijela zakonodavstva koje je upravo u procesu provedbe omogućuje se dakle zemljama članicama da zajednički nabavljaju medicinske protumjere protiv zaraznih bolesti i drago mi je što mogu najaviti da u ovom trenutku imamo potpis 14 zemalja članica i to već od 20. lipnja 2014. E, te dodatnih 9 zemalja članica koje su se pridružile svojim potpisima dakle, sporazum o zajedničkoj nabavi medicinskih protumjera ide dobro dalje, a tijekom neformalnog vijeća koje će se e, održati 18. četvrtog i Njemačka će potpisati, nadamo se to da će potpisati, što bi značilo da ćemo imati znatan broj zemalja članica koje će potpisati dakle ovo aranžman za osiguranje medicinskih protumjera. Za sada još nemamo nikakvu reakciju od Bugarske, te negativni odgovor od strane Poljske, kao jedne zemlje koje se nisu uključile u ovo, ovo pitanje zajedničke nabave. A što se tiče epidemiološkog nadzora, to je još jedan dio zakonodavstva znači prikupljanje podataka o epidemijama i nadzoru bolesti je tu jačan i tu usko surađujemo s Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti. Ima samo jedna ideja u ovom trenutku, imamo 47 bolesti koje su obuhvaćene ovim sustavom. Znači da kada dođe epidemija ove bolesti u Europskoj uniji, zemlje članice imaju obvezu notifikacije putem sustava zajednice i alerte koje se odnose na epidemiju koja je u teku, kao i godišnje izvješće od tih 47 bolesti. Također smo od ove pravne uke uspostavili sustav ranog uzbunjivanja i reakcije koje omogućuje zemljama članicama podjelu informacija o epidemijama koje se koriste gotovo svakodnevno, rekao bih. A u razdoblju izvješća na stranici 8. možete vidjeti da smo imali ukupno 168 eh, poruka i 134 poruka. Znači, sustav je živ, koristi se za razmjenu informacija. Znači što se tiče mm, recimo eh, epidemija i recimo eh, raznih groznica, recimo nadalje što se tiče zika virusa, veliki broj poruka cirkulira sustavom, a na stranici 8 vidi se koje zemlje članice su koristile sustav za prijavu i kojih bolesti. Europski centar za prevenciju bolesti i kontrolu bolesti sada je dio postupka upravljanja rizikom, a njih se traže izvješća o procjeni rizika koje daju temelj za koordinacijske mjere od strane zemalja članica i možete u izvješću također vidjeti da smo imali 28 procjena rizika u razdoblju e, od strane Centra za prevenciju i kontrolu bolesti, te ukupno otprilike 50 audio sastanaka odbora za zdravlje i sigurnost kao procjenu, za raspravu tih e, ocjena, procjena. Komisija nadalje prema ovom zakonodavstvu ima pravo objaviti e, hitni slučaj u, po, odnosno hitnu situaciju, kriznu situaciju u području javnog zdravlja E, i recimo Maris Korona, virus e, polio i e, epidemiju ebole, te sada epidemiju zike. Svjetska zdravstvena organizacija je onda objavljivala krizu, javnu zdravstvenu krizu, znači ovaj sustav još nije zapravo operacionaliziran. Dakle, načelno govoreći, predsjedniče, dame i gospodo, izvješća da je dobar e, pregled o tome kako je se odluka od svojeg usvajanja primjenjuje. A ovo je zapravo meta koja se onako miče, svaki dan e, imamo e, novi, novu epidemiju, novu procjenu rizika, nove mjere koje treba poduzeti, puno informacija i da ovo je samo jedan pregled sustava, pa sam vam samo i rekao dakle kako izgleda otprilike najnovije stanje sa zajedničkom nabavom jer se ta stvar isto od, odvijenja, od izvješća. Zahvaljujem. Odmah e, dajem e, riječ našem bivšem izvjestitelju za prekogranične e, prijetnje zdravlju, gospodin Parnjo. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao što ste i vi to rekli, malo čas ja sam bio izvjestitelj u Sjeni glede odluke o prekograničnim rizicima za vrijeme prethodnog saziva parlamenta, te bih stoga najprije se zahvalio generalnom eh, direktoru koji je upravo govorio o ovoj temi, dao nam je veoma zanimljive informacije o samoj primjeni ovog teksta. Mi ne samo da smo dobro surađivali dok smo pripremali ovaj eh, dokument, već smo i od tog trenutka nastavili našu suradnju organizirajući zajedničke sastanke na temu sigurnosti eh, na kojima smo mogli vidjeti dokle smo stigli od eh, trenutka kada smo počeli surađivati zajedno i mogli smo vidjeti e, kako E, su tekstovi koje bismo usvajali ovdje u parlamentu bili primjenjivani u praksi. Mi smo ovaj tekst usvojili 2013. godine, on ima za cilj zaštititi europljane od prenosivih bolesti, naročito onih bolesti koje se prekogranično prenose, kao što je malo čas e, rečeno, ova odluka je eh, odluka koju smo morali primijeniti i za epidemiju ebole koja se pojavila u eh, zapadnoj Africi. Sjetimo se da je od ožujka 2014. godine eh, do ožujka 2015. godine nekoliko milijuna osoba e, oboljelo od ove bolesti, a još a isto tako velik broj ih je i umrlo. E, organizacije kao što je Svjetska e, zdravstvena organizacija E, su rekle da je hitno djelovati po pitanju sprečavanja širenja ove epidemije i mi smo na odborima razgovarali o ovome i govorili o tome da li je mehanizam s kojim raspolažemo odgovarajući i da li je to mehanizam koji će nam omogućiti zaštitu europskog teritorija. Također mislim da moramo izvući i pouke iz svih e, zdravstvenih kriza s kojima se suočavamo, kao na primjer što je danas slučaj sa virusom Zika i e, sigurno je da ne smijemo se samo zadovoljiti razmenom informacija kao što smo to učinili za virus Ebolu, već moramo raditi i na koordiniranju reakcija između država članica. I ponovno ovdje e, je, su ove naše odluke ključne. U vašem izvješću e, je rečeno da informacije koje dobijemo od država članica na web stranici EU Survey pokazuju velike razlike između e, nacionalnih e, tijela koje surađuju sa zdravstvenim sektorom. Te želim pitati koje mjere ste predvidjeli kako bi se E, nadomjestili ovi nedostaci koji postoje e, između država članica. A isto tako želim iskoristiti ovu priliku da vam se zahvalim na dosadašnjem proaktivnom radu od 2013. godine i e, zahvaliti se na zajedničkoj kupnji cjepiva i lekova kao i zaštitne opreme koja je dodijeljena e, osoblju. Vidjeli smo što se desilo u 12. mjesecu 2009. godine kada je došlo do epidemije gripe, odnosno pandemije gripe. Države članice jednostavno nisu bile dovoljno iskoordinirane, kupovale su cijepiva i na kraju su se našli sa E, velikim zalihama neiskorištenih e, cijepiva, a to je dovelo do ogromnih e, troškova naravno. A sada imamo zajednički mehanizam, imamo zajedničku centralu za kupnju cijepiva i mislim da je to prednost koju imamo u Europskoj uniji. Madam. Zahvaljujem, gospođa Hvala gospodine predsjedavajući i hvala na svim e, informacijama koje ste nam dali. To su sve veoma značajni podaci. Mi vrlo dobro vidimo da, sa, da smo imali ebolu, sada imamo virus ziku i znamo da jednostavno pred nama stoje možda i neke druge epidemije. Zato je jako bitno dobro izanalizirati nedostatke, odnosno slabosti koje su uočene u različitim državama članicama te učiniti nešto po tom pitanju. Ovdje vas moram napomenuti da nikako ne smijemo zaboraviti i pitanje e, otpornosti na antibiotike e, jer to je nešto što se ne tiče samo prekograničnih prijetnji, već se tiče planetarne te stoga se i tim pitanjem trebamo baviti kada govorimo o ovim prekograničnim prijetnjama. Meni je jako drago što ste rekli da zajednička kupnja je nešto što funkcionira, jer zapravo nisam bila sigurna u to dok sam čitala sve one informacije koje sam imala na raspolaganju na tome. Mislila sam da to jednostavno neće funkcionirati. E, to je dakle zajednička kupnja za cijepiva e, i koja se koristi za opskrbu država članica koje dakle mogu kupovati i cjepiva, ali isto tako i zaštitnu opremu za medicinsko osoblje koje radi sa oboljelima od zaraznih bolesti. E, koliko čujem, prema onom što ste vi rekli, sada smo na dobrom putu, 14 država članica su e, već počela sudjelovati u ovome, ali to je samo pola država članica Europske unije. Ako želimo napredovati nešto bržim ritmom, onda bismo trebali učiniti nešto drugo, pa me zanima imate li neke mjere koje ste predvidjeli kao kako biste uvjerili i druge države članice da počnu sudjelovati u ovome? I'm not able... Hvala, ne vidim. Je li se još tko javio? Gospodin Hvala predsjedniče. Upravo na vrijeme sam podigao ruku. Dakle, Mislim da moramo imati koordinirani pristup e, sigurnosti zdravlja na razini Europske unije i to ne samo zbog raznih epidemija kao što je već rečeno, na primjer ebola ili zika virus. Imamo i veće probleme, manje vidljive probleme kao što je otpornost na antimikrobike. E, koji zahtijevaju ne samo praćenje i kontrolu koji će biti izveden na prikazan način, nego i planiranje odgovora koje treba dati u borbi protiv tih problema. Govorio sam o otpornosti na antimikrobike, a tu sam mislio posebice na antimikrobike koje se koriste e, u uzgoju životinja za hranu. Životinje mogu imati salmonelu ili kampilobakter, evo samo nekoliko primjera, i oni mogu biti otporni na antimikrobike e, i to se može onda preneti na čovjeka kroz hranu. Zbog toga i zbog e, one životinje koje su namijenjene uvozu u Europsku uniju, moramo imati planove kojima ćemo se boriti protiv bolesti i morali bismo imati koordinirane službene kontrole na granicama. Također želim e, upozoriti na to da imamo jedan veliki zdravstveni problem, a to je smanjenje pokrivenosti cijepivom e, zbog velikog ulaska migranata. Mnogi dolaze iz država gdje nije moguće ili nije predviđeno dobiti cijepivo za e, neke bolesti kao što su hepatitis A i B, tuberkuloza, difterija, ali i rubeola i pertusis i tako dalje. E, agencije UN-a preporučuju da se e, migranti cijepe na temelju nacionalnih programa imunizacije gdje se oni nalaze više od jedan dana. Ali koliko migranata se ne podvrgava tom cijepljenu zbog velikog priljeva migranata? Sve te fenomene trebamo riješiti na globalnoj razini i dakle ja se pitam kako mislimo riješiti ovaj problem ako u europskom sustavu imamo nadležnost zdravstva samo na razini država članica, a i unutar država članica imamo i fragmentaciju te nadležnosti na regionalnoj razini. Hvala. A sada da mi reći gospođi Dornanu. Hvala, gospodine predsjedavajući. U ovom izvješću e, vidimo da su e, mjere koje su poduzete za borbu protiv prekograničnih pretnji, mjere koje pripadaju nacionalnim tijelima. Također postoje i određene mjere koje se moraju poduzeti od strane država članica koje nisu e, države Europske unije. One bi trebale razmjenjivati informacije o prenosivim zaraznim bolestima. Zbog toga moramo investirati na e, zaštiti osobnih e, podataka u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora. Komisija u ovom izvješću kaže da njezin sustav identifikacije jamči e, zaštitu podataka, ali da li je to zaista tako? S obzirom na E, međunarodne, e, na europske uredbe koje imamo, e, moramo se zaista osvrnuti na to pitanje. A znamo da je upravljanje krizom ebole bilo vrlo loše, sporo i da je bilo previše birokratskih prepreka. Nadajmo se da sada kada imamo zaista želju da se dobro borimo protiv ovih epidemija ćemo postići pozitivne rezultate. Hvala. Ako više nema pitanja, dajem reč komisiji za odgovor. Zahvaljujem na ovim pitanjima i komentarima. Evo da se vratim samo na neke od stvari koje su rečene. Dakle, prvo što se tiče nedostataka u pripravnosti onome što predlaže komisija u odnosu na te nedostatke koji su utvrđeni na stranici petoj. Mi predlažemo iz EU zdravstvenih programa, e, programa zajedničke aktivnosti, dakle investicije u zajedničke aktivnosti kao na primjer sanitacija brodova, što je recimo slabost, koje, nedostatak koji je često e, utvrđen u kontroli zaraznih bolesti. Znači uključiti sve lučke vlasti europskih e, država zajedno sa brodarskim tvrtkama, bez obzira radili se o putničkim brodovima ili teretnom prevozu da vidimo kako možemo poboljšati praćenje i prevenciju zaraznih bolesti u brodskom prijevozu. To je jedan, je jedan prostor u kojem smo utvrdili nedostatke u kontrolnom sustavu i gdje investiramo u zdravstvene programe, a predlažemo i provesti e, procjene po raznim zemljama, jer naravno da je jedna stvar kada zemlje provode procjenu kako su one provele e, e, u svoje zakonodavstvo e, održene mjere, a drugo je kada to neko čini izvana. Znači to je druga inicijativa koju ćemo planirati. Dakle, dobit ćemo ljude izvana kao jedan sustav kolegijalne procjene da vidimo kako rade laboratoriji ili razni postojeći kapaciteti u zemlji članice. Dakle, to su dva primjera, ali ima više primjera na stranici pet raznih inicijativa koje smo poduzeli za pripremu za jačanje pripravnosti. A što se tiče antimikrobialne rezistencije, e, to je e, globalno pitanje koje ne se odnosi samo na javno zdravlje, nego i zdravlje u e, farmaceutskom sektoru, istraživanje i drugo. Pa je zemlja članica, pa, pa je komisija uspostavila jedan proces koji sada se evaluira, a to je kako predložiti jače mjere za borbu protiv antimikrobialne rezistencije e, i nadamo se da ćemo to e, moći objaviti kasnije ove godine. To komisija planira, na tome se radi i to je apsolutno prvi prioritet mislim za sigurnost zdravlja ljudi. Jer zapravo ovdje nismo za brinuti za zdravlje životinja samo po samom sebi, nego radi se o korištenju životinja u korištenju antibiotika koje uzgoju životinja koje utječu na ljude. Dakle, to je jedan važan pristup zdravlju i tu želimo razviti jedan cijeli niz novih mjera. Želimo također usko surađivati sa svjetskom zdravstvenom organizacijom jer e, bez obzira koliko poboljšavamo e, naš rad u Europi po antimikrobijalnoj e, rezistenciji, ako ostatak svijeta kasni. Zato smo razvili blisku suradnju s Ujedinjenim sa Sjedinjenim državama po pitanju AMR-a i sa Norveškom, znači pokušavamo okupiti istomišljenike da podupru svjetsku zdravstvenu organizaciju. A sada migracija i zdravlje. Spomenuli su se eh, eh, tuberkuloza, difterija, hepatitis. Zapravo komisija temelju informacija koje sada imamo, misli da e, epidemije zaraznih bolesti u migranskoj populaciju koje su stigle nedavnih mjeseci u Europi zapravo nije dovela do krizne situacije, nego da se radilo o izoliranim incidentima pojave bolesti, ali broj e, e, ozljeda ili e, drugih e, problema, zdravstvenih problema zbog pa, recimo prilaza na sredozemlja su mnogo veći nego, e, nego zarazne bolesti, naročito stresom, stres, sa stresom povezane bolesti. Znači naš sustav nadzora i pojave zaraznih bolesti nije pokazao specifične bolesti koje su povezane sa izbjegličkom populacijom, ali svejedno E, također i u zemljama članicama i u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji imamo dobrovoljne zdravstvene kartone u kojima se omogućuje migrantima da na ulasku u zemlju zabilježe svoje zdravstveno stanje, da kada dođu u zemlju konačne destinacije već imaju osobni recimo zdravstveni karton. Dakle, to se pokusno provodi sada u Grčkoj, a nadamo se da ćemo to taj osobni karton, medicinski karton nekako provesti dalje kao jednu vrstu transfera iz e, točke dolaska do točke gdje će se smjestiti. A što se tiče osobnih informacija u ovom sustavu ranog uzbunjivanja, to radi jedna i zaštite podataka, to radi neovisna organizacija koja se bavi zaštitom e, osobnih podataka i koja kontrolira sustav, pa smo morali promijeniti sustav kako bi bio sigurniji, a posebice u odnosu na i taj je sigurnost sustava, ali u odnosu na prava pristupa sustavu. Dakle, pažljivo se e, provodi procjena toga ko smije pristupiti uopće sustavu. A što se tiče odgovora vetova na e, epidemiju ebole za svjetsku zdravstvenu skupštinu, pripremljeno izvješće o reakciji Svjetske svjetska, organizacije zdravstvena organizacija na e, e, ebolu i preporuka kako to jačati. Europska unija i zemlje članice uključene su u velikoj mjeri u taj proces kako bi se pomoglo Svjetske zdravstvenoj organizacije WHO da bolje provodi međunarodne zdravstvene propise, a sljedeći tjedan E, će se razmatrati sa diljem, sa, za vladama diljem svijeta upravo to pitanje na konferenciji koju će organizirati francuska vlada i komisija. Tako da se nadamo da će to biti doprinos s naše strane za jačanje međunarodne zaštite od zdravstvenih prijetnji. Zahvaljujem. Zahvaljujem komisiji a sada ćemo prekinuti sastanak na nekoliko minuta zato što podpredsjednika Tajnen još nije stigao, a doći će kao što je predviđeno u pet sati. Dakle, pričekat ćemo desetak minuta. Vidimo se ubrzo. Dear colleagues. Poštovani kolege i kolegice. Prekinuli smo sastanak na nekoliko minuta, ali sada smo spremni za ponovni početak. Nastavljamo dakle sa sastankom. Toplo pozdravljam potpredsjednika komisije, gospodina Katajnena, na našem odboru za okoliš. Nadam se da ćemo imati podonosnu raspravu u kontekstu e, godišnjeg strukturalnog dijaloga s komisijom i sa odborom ENVI. E, čućemo nešto o provedbi radnog programa komisije za 2016. godinu i čućemo nešto o prioritetima za razdoblje nakon 2016. godine. Cilj ovog razmjena gledišta, ove razmjene gledišta jest da shvatimo do kojih je napredaka došlo u provedbi plana. E, odbor Envi je odlučio da e, pomno prati provedbu programa. Očekujem da ćete biti na raspolaganju odbora kako biste ponovno došli i redovito obavještavali nas svakih šest mjeseci o naprecima. E, jako nam je drago što ste danas s nama i zato vam odmah dajem riječ za vašu uvodnu izjavu. Nakon toga ćemo imati raspravu s kolegama iz odbora. Izvolite, imate riječ. Poštovani predsjedniče, članovi odbora, zahvaljujem što ste mi dali mogućnost da danas razgovaram s vama o e, pogledima i e, problemima koji se tiču vašeg odbora. Kao što znate, naša suradnja vrlo tjesna. Komisije vrlo drago što ima strukturiran dijalog sa Europskim parlamentom. To nam omogućava da se fokusiramo na prave probleme i da rješavamo e, probleme u suradnji s vama na temelju naših prijedloga. Uključivanje zdravlja i okoliša u čitav sektorskih politika je na, obaveza na temelju ugovora i to je preduvjet da bismo postigli naše ciljeve u sklopu za agendu za održavanje održivi razvoj do 2030. godine i kako bismo postigli ciljeve održivog razvoja. Um, unatoč tomu imamo jako važne politike kao što su poljoprivreda, ribar, ribarenje i prijevoz, ali danas ću se koncentrirati na horizontalne e, politike kao što je plan ulaganja, europski semestar i kružno gospodarstvo. Kao prvo želim govoriti o ciljevima održivog razvoja koji predstavljaju širi kontekst za naše djelovanje. Komisija e, odlučno želi nastaviti sa igranjem važne uloge u provedbi i praćenju agende 2030. godine o održivim razvoju i e, sa praćenjem 17 ciljeva održivog razvoja. Zato smo u našem radnom programu za ovu godinu najavili inicijativu za sljedeće korake koje ćemo učiniti za održivi europski e, razvoj u budućnosti gdje ćemo podržati ciljeve održivog razvoja sa pregledom, odnosno revizijom Europe 2020. Koncentrirat ćemo se na održivosti. Posebice u unutarnjim politikama Europska unija je na dobrom putu da dosegne mnoge ciljeve e, te agende, zato što su ti ciljevi povezani s prioritetima komisije i strategije Europa 2020. Pružanje radnih mjesta i rasta europskim građanima osigurat će i bolju konkurentnost. To je prioritet ove komisije, nadamo se da ćemo to postići. Kada je riječ o bioraznolikosti, trebamo se fokusirati na dosljednom i učinkovitom provođenju okvira koji već postoji. Europska održivost je nešto sa čemu se trebamo nositi i to, tu su i dugoročni izazovi, iscrpljivanje resursa i povećana koncentracija pružatelja resursa, promjene u demografskoj slici i pomicanja centara moći. E, možemo ove izazove pretvoriti u zamašnjake modernog gospodarstva samo kroz e, kružno gospodarstvo u kojem smo osmislili paket koji će nam omogućiti da izazove pretvorimo u mogućnosti. Sada o samo inicijativi. Mi se trenutno zalažemo za razvijanje detaljnijeg, detaljnije procjene kako bismo identificirali što još nedostaje u ciljevima, u dosljednju ciljeva za 2030. godinu. To će biti temelj naše rasprave e, unutar koje ćemo odlučiti o budućim koracima. U međuvremenu ćemo odlučiti e, kako nastaviti sa našom ambicioznom agendom. E, imat ćemo naš paket u kružnom gospodarstvu koji će postati stvarnost i nastavit ćemo na putu prema energetskoj uniji uniji. Što se tiče vanjskih pitanja, nastavit ćemo e, se zalagati da Europska unija postigne rezultate u agendi 2030. I također ćemo u suradnji s vama postići taj uspjeh. A sada kružno gospodarstvo. Nakon prezentacije koju smo ja i gospodin Timmermans e, održali 2. prosinca e, na plenarnoj sjednici okružnom gospodarstvu i nakon prezentacije povjerenika Vele u vezi sa paketom koji je predstavljen u ovom odboru 21. E, prosinca, Drago mi je što imamo sada raspravu u Europskom parlamentu vezano za prijedlog za otpad i za akcijski plan. Ovaj paket je važan doprinos e, deset prioriteta e, komisije i, e, i široj agendi Europske unije za rast i radna mjesta. To je također usko povezano sa energijom i sa politikama za energiju i za klimu i imamo također i širu agendu 2030. godine o održivom razvoju koja je usvojena u rujnu 2015. godine u sklopu Ujedinjenih naroda. E, I kružno gospodarstvo može dati važan doprinos. Ovaj paket e, ima e, kao centar e, svoga zanimanja poslovne mogućnosti, zato što moramo poboljšati konkurentnost tvrtki u Europskoj uniji. Europska unija je već globalni lider u zelenim tehnologijama i rješenjima. A ako možemo biti efikasniji u korištenju resursa, moramo smanjiti ovisnost o oskudnoj sirovini i moramo riješiti problem volatilnih cijena na globalnim tržištima. Inovacija je ključna za razvijanje tržišta sekundarnih sirovina i za poboljšanje konkurentnosti Europske unije. Želimo se maksimalno zalagati kako bismo imali e, visoku osnovnu proizvodnju koja će imati visoke performanse u Europi. Zato trebamo e, više ulagati u nove tehnologije E, koje će provoditi načela e, kružnog gospodarstva koji pametno upravlja resursima, a također moramo dati bolji okvir posebice za mala i srednja poduzeća. Novi poslovni modeli e, kružnog gospodarstva također bi trebali imati važnju ulogu Unutar obzora 2020 komisija je već investirala preko 650 milijuna eura u inovativnim pokaznim projektima u sklopu kružnog gospodarstva. E, osim toga, Europska unija namijenila je gotovo 3 milijarde eura za istraživanje inovacije u djelovanju za klimu, e, zaštitu okoliša, učinkovitost resursa i e, sirovine u periodu 2014-2020. Osim toga, komisija se usredotočuje na održiva infrastrukturna ulaganja u sklopu Europskog fonda za strateška ulaganja. E, također ispitujemo ideju pokretanje platforme s Europskom investicijskom bankom i nacionalnim bankama kako bismo poticali ulaganja u kružno gospodarstvo. Također imamo važne sinergije između zakonodavnog prijedloga o otpadu i akcijskog plana i moramo osigurati da se te sinergije ojačaju u procesu suodlučivanja. U vijeću na inicijativu nizozemskog predsjedništva akcijski plan je prodiskutiran u vijeću za okoliš i u vijeću, na vijeću za konkurentnost. Pozdravljamo ovaj proces u Europskom parlamentu. Važno je za donošenje politika da nastavimo na tom putu suradnje ako želimo iskoristiti maksimalno potencijal ovog paketa. Rad na provedbi akcijskog plana je još uvijek u tijeku, neke mjere se očekuju već ove godine, a na primjer prijedlog za revidiranu uredbu o gnojevima trebalo bi e, doći sljedećih dana velike ambicije neće se moći ostvariti ako ne budemo stvorili e, dobar okvir za ulaganja, ali i moramo imati potrebna financijska sredstva. Trebamo pametno koristiti finanski sustav kako bi on e, pomogao u postizanju e, boljeg razvoja u skladu sa dogovorom iz Pariza i u skladu s dogovorom postignutom u New Yorku u vezi sa agendom 2030. E, unija tržišta kapitala uključuje jasno opredjeljene komisije da promovira i poveća financiranja za investiciju u e, okoliš i u održivost. I zato pozdravljamo Zeleni tjedan koji će se održati pod poglavljem investiranje u zelenu budućnost. EFSI je e, fond koji ima jako važne ključne ciljeve, omogućava nam e, dodatno da projekte koji su vezani uz okoliš uključimo u naše djelovanje kako bismo dali doprinos kružnom gospodarstvu, niskougličnom gospodarstvu. Dva primjera e, projekata koji su financirani kroz EFSI, projekt u Francuskoj koji se tiče reciklaže i e, ponovnog taljenja titana i otpadnih legura iz zarakoplovne industrije. I još jedan projekt u Irskoj za financiranje vodoopskrbe, e, obrade kanalizacijskih i otpadnih voda e, i to u cijeloj državi. Istovremeno Akcijski plan za kružnog gospodarstva omogućava nam e, mnogo za države članice i za tvrtke i druge subjekte i zato sam uvjeren da bismo trebali učiniti sve što možemo kako bismo potaknuli inovaciju u području zdravlja i okoliša. E, poduzetnici znaju da e, ako pazimo na onda, okoliš, onda će to biti od koristi i za njihovo poslovanje i to dugoročno. Trenutno europske tvrtke E, opskrbljuju tržište s e, jednim, jednom trećinom tehnologija e, za okoliš i mi očekujemo da će se te statistike udvostručiti do 2020. godine. To je tržište koje sve više raste i zato mi ga moramo poduprijeti jasnim politikama, moramo potaknuti ulaganja i stimulirati ekološku inovaciju. Nedavna revizija akcijskog plana za ekoinovaciju podupire i pokazuje koliko je važno uključivanje inovacije u kontekst e, okolišnih politika. E, okvir e, ekoinovacije ostvaruje se kroz akcijski plan i trebamo ga još dalje razvijati, posebice što se tiče ekoinovacije. inovacije moramo više osvješćivati i e, nuditi najbolje prakse, promovirati e, mogućnosti financiranja za razne dionike, a to moraju biti posebice mali i srednja poduzeća, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti. Ovo zdravstvo je područje sa velikim potencijalom za ulaganja i koji može biti na korist e, građana i tvrtki mi moramo ohrabriti države članice, investitore da i dalje ulažu i to u zdravstvenu infrastrukturu, u istraživanje, inovaciju, e-zdravstvo, radnu snagu, potporu radnoj snazi i reformu zdravstvenog sustava. Evo primjera. Europska investicijska banka investira 70 milijuna eura u izgradnju 14 novih centara primarne zdravstvene zaštite u Irskoj projekt, očekuje se, e, imat će trošak od 142 milijuna, toliko će koštati i bit će prvi koji će biti financiran iz EFSI-a. I na samom kraju želim se vratiti na još jedno horizontalno pitanje, a to je europski semestar. Europski semestar je važan instrument za integraciju okolišnih pitanja, ali također za promociju zdravstvenih sustava e, u sklopu drživosti, e, jer se tu promoviraju vrijednosti univerzalnosti, jednakosti i solidarnosti. Godišnji pregled rasta 2016. E, poziva države članice da poduzmu nešto u pogledu kružnog gospodarstva. U 1826. od izvješća za pojedinu državu u sklopu semestra e, vidjeli smo da je došlo do poboljšanja i govorilo se čak i o efikasnosti u kontekstu semestra surađujemo s državama članicama i procjenjujemo performans zdravstvenih sustava e, u pogledu pristupa otpornosti, kvalitete i održivosti. Ovaj proces bi trebao pomoći državama članicama da provedu strukturne reforme tamo gdje su one potrebne. Nadam se da će države članice ove prioritete pretočiti u nacionalne programe reformi koji se očekuju u travnju. Zaključujem ovaj govor e, time što e, ću reći da imamo jako puno potencijala za stvaranje radnih mjesta i za rast uz e, nove inovacije koje će biti u skladu s okolišem i sa poslovnim svijetom. Hvala lijepa. Hvala potpredsjedniče Katajnen na ovoj uvodnoj izjavi, a sada započinjemo prvom rundom e, izlaganja. Imat ćemo prvo predstavnike klubova. Zamolit ću kolege da e, budu što kraći u svojim izlaganjima. Prvo gospodin Karhaj Florenc u ime EPP-a. Zahvaljujem potpredsjedniče. E, drago mi je bilo čuti kad ste rekli tako često da zemlje članice prepoznaju šanse koje se nalaze u kružnom gospodarstvu. Želim podsjetiti još jednom da smo pred Ujedinjem naroda e, upravo zaključili deseti održivi program održivosti i e, Europa je sada doista na putu, na pravom putu, ali sad dolazi ono što me brine. Kružno gospodarstvo samo po sebi nakon e, zadnjih izbora, za europskih izbora gotovo nestalo, to niste bili krivi, ali bili su to drugi koji su to lansirali, sad se to ponovno vratilo, ali sada ova komponenta kružnog gospodarstva mi se ne čini da je dovoljno izražena. Evo jedan primjer. Imamo cijeli niz izvješća koja se temelje na prethodnim izvješćima. Znači ove četiri izvješća na stolu sada imaju prethodna izvješća. Ja sam sretnom ili nesrećom na njima i radio, i kada sada zaista pogledate što se sada doista provelo u djelo, dođete do rezultata da je to čista katastrofa. Dakle, otkud vam hrabrost onda vjerovati da zemlje članice sada jesu na pravom putu da sada će to doista provesti u djela. Na kraju krajeva radi se o sirovinama koje treba ostati našoj djeci i unucima i zato upravo treba postojati ta svijest da svake godine se o 65-60%. A mislim, e, e, radi se sada o 2030. 2035. određenim uredbama. Mislim, tko to razumije? Mislim, e, zapravo, potpredsjedniče, trebate razmisliti koje su sada zapravo E, šanse da se zemlje e, članice probude i da shvate da se radi o cjelokupnom e, sirovinama, a ne o samo postocima ili postocima, jer će sve to završiti jednako loše kao i uredba o ambalažnom otpadu. Znači, evo još jednom E, odnosno direktiva o otpadu i recimo kao u Belgiji ili u Njemačkoj gdje se sada tu tuži o tome. Znači radi se o sirovinama i mislim s čime će naša djeca i unuci e, nabaviti sirovine s kojim će proizvoditi i nabavljati i, i zarađivati. Hvala u ime socijalista gospodin Grota. Hvala gospodine Katajna na ovoj e, mogućnosti vođenja dijaloga. Vi ste doista ovdje uzor, možda možemo, možete pozdraviti gospodina Timmermansa, rado bismo i njega pozvali i ponovno k nama u odbor i razgovarali s njima. Naime, on je nadležan za održivost i mislim, bilo bi jako dobro i s njime razgovarati o tome e, ponovno. A što se pak sad tiče same teme kružnog gospodarstva, vjerujem da je to dobar temelj, ali još jednom e, moram e, ući u ono istu raspravu o kojoj govore prethodni govornik kolega Slonec. Naime, kod provedbi je možda bolje manje nego više. Treba možda razmisliti kako stvoriti odgovarajuća partnerstva, jer sam u raspravi sa raznim dionicima o zbrinjavanju otpada i drugim dionicima uvijek e, iznova čuo da su svi spremni na suradnju i to prekograničnu suradnju, ali za to nam je potrebna određena platforma i sad e, kako ćemo to organizirati putem interneta ili nekako drugačije, svejedno, ali treba nam platforma sa dobrim primjerima kako se na najbolji način može provesti ta zakonodavstvo. To bi nas odvelo dalje. A što sam još htio dodati još je stvari što se tiče E, rasipanja živežnih namirnica hrane. E, mislim, e, znači, i poveznice sa, sa kružnim gospodarstvom. Jesmo li, mislim, što je sa uključivanjem rasipanja hrane u procjene učinka da se upravo to besmisleno rasipanje živeznih namirnica da se uključuju u cijelu raspravu. Radi se o x milijuna tona E, barem dvije pol, pol milijuna tona e, hrane koje se baca. Nadalje trebamo razmisliti o tome e, kako treba izgledati sekundarne sirovine da se mogu koristiti. Sad je golema katastrofa da je cijena nafte tako niska da zapravo za klažu je to katastrofa, znači to kod plastike i sada moramo naravno imati standarde za sirovine a nadalje, za, e, sljedeća tema je uh, onečišćenje mora, posebice plastikom. Imamo uh, x puta više plastika plastike u moru od riba i vjerojatno je upravo baš pitanje zaštite mora i plastičnih vrećica koje treba izvaditi iz mora, a ne ubacivati u more i naročito na sjevernoj obali, gdje, obali Sjevernog mora gdje sam ja odgovoran, gdje se sada e, vadi plastika iz mora. Dakle, poduprite nas e, u tome da ovo besmisleno i stravično zagađenje e, mora plastičnim vrećicama se nekako spriječi jer zagađujemo se samo hranu i okoliš time i uništavamo se budućnost. Gospođa Gerling. Hvala gospodine Katajren na ovom uvodu koji je bio prilično opširan, kao što je i prijedlog i cijela koncepcija kružnog gospodarstva. Prvo što se tiče koncepcije, e, već smo čuli to i naviknuti smo slušati o tome. Međutim, moramo se vratiti na stvarnost naše situacije i mislim da smo vidjeli u ovom prijedlogu da je gospodin Grote samo uskrat spomenuo jedno pitanje koje sam ja htjela ovdje e, podrobnije spomenuti, a to je tržište reciklaži i što ćemo učiniti kako bismo ga ojačali. Drago mi je čuti da 650 milijuna je već e, investirano u pokazne projekte, ali e, je li to nešto što mi možemo definirati ekonomski isplativim? Posebice sam zabrinuta zbog potrošača jer dobivam jako puno upita ljudi koji su vidjeli gomile plastike koja se prikupljala i oni smatraju da je to trošak za njih ali pitaju se je li poslije došlo do reciklaže jer nema tržišta za proizvode te reciklaže. Imamo velike gomile papira, barem u mojoj državi e, to možda nije toliki problem, ali gospodin Timmermans je rekao da je otpad jednako novac, ali nije uvijek tako. E, otpad je financijska odgovornost i u programu koji ste veri predložili nisam vidjela ništa što bi nam moglo omogućiti da riješimo taj problem srednjeročno ili kratkoročno, a moramo ipak nešto učiniti to što brže jer ljudi gube povjerenje u to da ovo tržište dobro funkcionira. I naši potrošači bi trebali mijenjati navike, mi se oslanjamo na to, ne bismo trebali. Hvala. Thank you very much, Hvala. Gospođa Jatan Maki. Zahvaljujem gospodine povjereniče. Imam dva pitanja, veoma kratka. Najprije što se tiče vašeg akcijskog plana koji ima za cilj ojačati i razviti kružno gospodarstvo. Sasvim je jasno da moramo usko surađivati s državama članicama. Ako sam dobro shvatila, cilj je postizanje sustava koji će nam omogućiti dobro funkcioniranje kružnog gospodarstva. Mi govorimo stalno o otvorenom tržištu, govorimo o donošenju odluka, govorimo o izborima i kažemo da e, je cijena uvjetovana potražnjom. Vrlo dobro znamo da cijene koje se prakticiraju veoma često ne odražavaju stvarnu cijenu proizvodnje proizvoda, njegove oporabe i tako dalje. Što namjeravate učiniti po tom pitanju? Hoćete li uzeti u obzir i ekološki učinak u ovom kružnom gospodarstvu i hoće li se to odraziti na cijenu proizvoda? Na koji način se to može učiniti i na koji način se to može učiniti na transparentan način? Hvala. Thank you very much. And now Mr. Eichhout. Hvala, gospodin Eichhout. Hvala. I hvala eh, gospodinu Katajnenu koji nam je opisao situaciju, ali moram eh, reći ono što su rekli druge kolege da je ovo za zapravo opći pregled situacije. Mi sada imamo akcijski plan na stolu i moramo vidjeti kako ići dalje. Konkretno ono što sam čuo od vas je predlog za e, revidiranu uredbu o gnojivima koji će se objaviti u narednim danima, ali u mnogim područjima komisija kasni i postoje objektivne kritike upućene komisiji koja objavljuje E, priopćenja, e, strateške i akcijske planove, ali kada to treba sve primijeniti u praksi, onda tu dolazi do kašnjenja. I evo, na primjer, što se tiče ekodizajna, tu nemamo radni plan koji nam je obećan još u 12. mjesecu 2015. godine. Kako ćemo također E, ostvariti ciljeve za 2020. godinu. To je također bilo zacrtano u akcijskom planu, ali ništa nam niste rekli o konkretnim mjerama za postizanje. I iskreno nisam to čuo niti od vas u vašem uvodnom izlaganju. I u tom smislu meni je najbitnije ono što se dešava glede ekodizajna jer govori se o tome da se zbog Brexita eventualnog kasni sa ovim i zato vi morate svaki put kada kasnite objasniti ljudima zbog čega kasnite kako bi ljudi bili zaista informirani jer to je svrha rasprave koju imamo danas. I ja imam još jedno opće pitanje. Vi ste govorili o semestru. Mi jesmo bili razočarani time što u predlogu nismo imali nikakve konkretne predloge za učinkovit to gospodarstvo koje bi bilo uvršteno u taj semestar. A potrošnja je jedan od pokazatelja koji treba biti uključen u semestar. Možete li nam nešto konkretnije o tome reći? Hvala. Sada gospodin Pedičini. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem i povjereniku. Mi smo pozitivno prihvatili akcijski plan za kružno gospodarstvo koje je predložila komisija kako bismo izbjegli e, iskorištavanje resursa za proizvodnju i za potrošnju, zbog čega smo došli i do velike e, proizvodnje otpada koja je sada neodrživa. S našeg stajališta ovaj akcijski plan ne sadrži samo mjere koje su već predložene prije nekoliko godina sa strane komisije, nego sadržava i e, vrlo neputpone i slabe prijedloge. Ako stvarno želimo tranziciju prema kružnom gospodarstvu, onda moramo imati konkretne ciljeve i konkretne mjere. I zato tražimo od komisije da imamo detaljne mjere i da nam da i rokove za provedbu na temelju sljedećih e, e, stupova. Prvo, trebamo E, ukinuti sve potpore za fosilna goriva i potpore za sve vrste spaljivanja. Drugo, moramo razviti plan za e, izmjenu cijelog proizvodnog sustava kako se ne bi nagrađivala veća proizvodnja nego sposobnost veće reciklaže materijala i proizvoda. Mi smatramo da samo na taj način možemo imati pravu tranziciju prema kružnom gospodarstvu i zato imam vrlo jednostavno pitanje za povjerenika. Misli li komisija primijeniti ovakav pristup ili ćemo se i dalje vrtiti oko vruće kaše, a da nikad ne dođemo do pravog rješenja? Hvala. E Hvala. U ime ENF-a gospodin Drag. Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine povjerenice, najprije želim se zahvaliti na vašem posjetu, a što se tiče pitanja kružnog gospodarstva, htio bi znati što komisija misli o takozvanoj biooporabi, to znači da ćemo otpad kroz aktivnost drugih živih tijela e, moći e, reciklirati. U Japanu se to radi uz pomoć bakterije koja se hrani plastikom i e, kemičar Lavoisier je rekao da se ništa ne gubi, već da se sve transformira. Kinezi idu u istom ovom smjeru i pokušavaju polietilen e, oporabiti na ovaj način 25 milijuna E, tona ove plastike se e, baca u Europi, a samo jedna četvrtina e, je, se reciklira. Zbog toga je ovo pravac u kojem bismo se mogli uputiti ukoliko to komisija bude htjela i zanima me što komisija o tome misli. Ako nam možete dati vaše mišljenje, to bi cijenio. Thank you very much. Hvala. Nakon ovog prvog kruga pitanja koje su postavili predstavnici različitih klubova zastupnika, predajem riječ e, predsjedniku Katajnenu kako bi mogao odgovoriti na njih. Hvala. Hvala vam najljepša na ovim dobrim pitanjima i hvala vam također i na vašim mišljenjima. E, ja sam pokušao na neki način grupirati pitanja kako a istovremeno dati precizan odgovor na svako od njih e, pojedinačno. Što se tiče samog e, kružnog gospodarstva, zaista mi je drago vidjeti da ovaj odbor e, se interesira za ovu temu svi klubovi zastupnika e, su zaista zainteresirani, ali isto tako i naši građani. E, kružno gospodarstvo će sigurno biti glavni trend u svjetskom gospodarstvu u narednim godinama. Sadašnji model jednostavno više neće moći opstati i to iz više razloga, čak i e, kada ako bude još potrajao neko vrijeme, znamo da taj model više nije smislen sadašnje zamisao je zadržati europski socijalni model, a to znači da moramo e, povećati dodatno vrijednost koja nam dolazi iz inovacija, produktivnosti, ali isto tako i učinkovitosti resursa. Danas e, komisija dakle je usvojila e, priopćenje o industriji e, čelika. To je također jako značajno pitanje, ali ako usporedite američku proizvodnju čelika sa europskom i ako vidite koliko su američki proizvođači učinkovitiji, shvatit ćete zbog čega su naše tvrtke u situaciji u kojoj se nalazi ako želite koristiti isti proizvod na produktivni način e, sa učinkovitijom energijom, to vam daje konkurentsku prednost. A to je e, samo jedan od primjera o čemu govorimo kada govorimo o kružnom gospodarstvu. Ovo je samo jedan od, jedno od pitanja kojim se bavimo. Kada uzmemo u obzir financijske resurse s kojima raspolažemo, koja su dodjelena kružnom gospodarstvu, obzor 2020, 650 milijuna eura za naredne dvije godine, dakle ovu godinu i 2014. 3 do 4 milijarde eura iz strukturnih fondova je posvećeno boljem zbrinjavanju otpada te se zato možemo zapitati kada koristimo strukturne fondove na koji način se taj novac koristi. Koristi li se za inovirajuće načine zbrinjavanja otpada ili uzroka velike količina otpada ili boljeg upravljanja E, ili samo stvaranja novih e, odlagališta otpada. Ja se nadam da ne koristimo ta sredstva za samo ovo posljednje rješenje jer moramo sprječavati e, veću količinu otpada u narednim godinama, a zato moramo ulagati u to u narednim, u narednom periodu. U kružnom gospodarstvu postoje okolišni učinak e, i okolišna prednost koja je jako bitna, ali ove dvije riječi su značajne u samom nazivu kružnog gospodarstva. I kružno i gospodarstvo. Mi moramo biti sigurni da dobijemo, dobivamo i profit od nekud, jer inače tu nemamo gospodarstva. A e, uredbe koje mi mijenjamo nam omogućavaju da izmjenimo smjer e, barem djelomično e, izvora iz kojeg dobivamo profit. I tu naravno e, se moramo osvrnuti i na novac koji ulažemo, ali isto tako moramo biti sigurni da te naše investicije, ta naša ulaganja budu rentabilna. Jedan od zastupnika je rekao da se kružno gospodarstvo ne primjenjuje na ispravan način u državama članicama to je točno. Ali zapravo ga mnogi i ne razumiju i ne koriste prilike koje to kružno gospodarstvo pruža, zato je pred nama i ogromna prilika da podignemo svijest o tome. Pitanje rasipanja hranom je također značajno i mi smo u akcijskom planu uvrstili E, taj dio, ali je problem što ne raspolažemo sa e, podacima svog rasipanja hrane, jer do rasipanja hrane dolazi u restoranima, u domaćinstvima, u e, proizvodnom sektoru i tako dalje. Ja sam bio u Moldovi e, ljetos e, u restoranu u kojem je hrana bila sjajna, ali jednostavno ju je bilo previše i moramo se i tu zapitati što učiniti s takvim situacijama, tko treba nešto učiniti i što. Postoje e, više razloga zbog čega dolazi do rasipanja hrane. Zato moramo najprije identificirati odakle to dolazi, najprije koji je uzrok i onda ga pokušati riješiti. Mi sada surađujemo sa dionicima koji nam e, omogućuju e, raspravu o ovom pitanju, ali te rasprave još nisu završene. Što se tiče sirovina, sekundarnih sirovina, mnogi zastupnici su govorili o plastici. Mi imamo jedinstveno tržište što se tiče e, nafte i plastike, ali nemamo jedinstveno tržište za E, već rabljenu plastiku. A to je samo jedno od e, pitanja e, koje predstavlja temelj kružnog gospodarstva. Mi moramo koristiti ove sirovine kako bismo ponovno proizvodili proizvode. Zato je to sama srž kružnog gospodarstva jer inače nećemo ni ostvariti nikakvo gospodarstvo ukoliko ne radimo na eh, ukoliko ne radimo na eh, oporabi eh, sirovina. Ako ih ne možemo ponovno koristiti, onda se radi o otpadu, a otpad se onda mora zbrinjavati na ispravan način. Zato moramo imati jedinstveno tržište ponovno korištenja sirovina, naročito plastike. Gospođa Jate Majki je pitala kako pratiti provedbu e, akcijskog plana za kružno gospodarstvo. Kada mi objavimo i kada su zakonodavci odobre taj predlog, možemo koristiti europski semestar kao jedan od instrumenta koji će nam pomoći u praćenju provedbe e, akcijskog plana u državama članicama ispunjavanja ciljeva. Možda bi najjednostavniji način praćenja e, bio e, uzeti u obzir predlog za zbrinjavanje otpada kada ga odobre su zakonodavci, jer na vrlo lak način bismo u tom slučaju mogli e, pratiti situaciju i vidjeti koji su budući koraci potrebni za odlagališta otpada u državama članicama i za postizanje cilja e, recikliranja. To bi bio jedan od načina. Cijena sirovina i cijena proizvoda su bitne za potrošača koji mora napraviti izbor između više proizvoda. Pokušat ću odgovoriti u potpunosti na postavljeno pitanje, ali i ovdje <laughs> moram uzeti uredbe i propise o okolišu, jer cijena sirovina e, mora biti napravljena po odredbama koje se tiču e, okoliša i zato imamo već uspostavljene standarde za određene sirovine, na primjer kada se govori o direktivi e, gnojiva, imamo razine kadmija koje se moraju koristiti, ako se ta razina smanji, onda se izmjeni situacija na tržištu gnojiva i to naravno utječe i na potrošače, odnosno poljoprivrednike koji e, se odluče za druge, drugu vrstu proizvoda. Gospodin Eichhout je rekao da komisija kasni u e, provedbi akcijskog plana. Ne vjerujem da kasnimo, ali jednostavno je potrebno vremena za pripremu konkretnih prijedloga koje želimo predočiti su zakonodavcima. Mi smo akcijski plan usvojili početkom 12. mjeseca i od tad radimo na E, pripremi konkretnih e, mjera. Sve se ne može pripremiti istovremeno jer imamo ograničen broj ljudi na raspolaganju, a dosta toga za obaviti. Te stoga ćemo prvi konkretan predlog e, dati na temu direktive, odnosno revizije direktive o gnojivima. Sveobuhvatna strategija za plastiku je planirana za 2017. godinu. Ona će obuhvatiti cijeli ciklus, a ne samo jedan dio njega. Akcijski plan o ekodizajnu, odnosno radni program za naredne dvije godine, će biti objavljen što je prije moguće. Ne mogu vam dati točan datum, ali radimo na tome. Ono što će biti još bitnije od samog radnog plana je predlog širenja opsega primjene direktive za ekodizajn. Tu se ne radi nužno o izmjeni propisa, već o tome da vidimo na koji način uzeti u obzir E, učinkovitost resursa, ne samo energetsku učinkovitost. Ekodizajn je jako bitan e, za samog e, potrošača. Kada potrošači počinju birati između različitih proizvoda i usluga, onda to stvara jedno novo tržište kojim se preusmjerava profit samih tvrtki ali na ta pitanja ćemo se naravno vratiti u uskoro. A što se tiče bio oporabe, ne mogu vam točno reći koje je moje mišljenje o tome, jer to bih morao najprije e, podrobnije razmotriti no sasvim je sigurno da zvuči zanimljivo. E, mi ćemo nastaviti raditi na inovacijama, ali o toj temi ne znam dovoljno kako bih vam mogao dati komentar. Još e, jedno pitanje je postavljeno kako uključiti potrošnju e, resursa u europski semestar. Razmišljala sam o ovom pitanju, ali je dosta teško dati odgovor na njega. Uzmemo za primjer zemlju koja koristi drvo za proizvodnju papira, a druga zemlja koja kupuje taj papir. E, u kojoj zemlji se treba postići ravnoteža? i to je samo jedan jednostavan primjer. Ako gledate sada lanac vrijednosti, taj lanac vrijednosti može biti jako dug i moramo znati e, na koga prenijeti teret tih resursa, onih koji proizvode proizvod ili onih koji koriste taj proizvod. Zato moramo imati točne podatke i odlučiti e, u, kojoj, e, u kojem dijelu uvrstiti tu vrijednost potrošnje. Hvala. I sada možemo odmah krenuti na sljedeći krug. Molim sve kolege da budu kratki zato što imamo 15 zahtjeva, a moramo završiti za 45 minuta. Pa odmah e, dajem riječ gospođi Grostet. E, Hvala. Gospodine povjereniče, slušajući vas zapitala sam se uzimate li u obzir ono što se zaista dešava na terenu? Jer, evo, kada ste vi govorili o e, čeličanama, rekli ste da bi one bile konkurentnije kada bi koristile manje energije. Da, slažem se s tim, ali ako odete u tvornicu čelika, i razgovarate sa ljudima tamo, vidjet ćete da su oni već učinili sve što mogu kako bi smanjili energetsku potrošnju. I usprko se tome nisu konkurentni u odnosu na čelik koji se uvozi iz trećih zemalja. Dakle, to zaista predstavlja problem. Drugo, u mojoj izbornoj jedinici sam razgovarala s predstavnicima malim i srednjih poduzeća koje su e, već na putu kružnog gospodarstva, ali se suočavaju s problemom Eh, radnih mjesta. One jesu spremne, ta tvrtka jesu spremne učiniti čak i više eh, nego što se od njih traži, ali eh, moraju biti u mogućnosti otvarati radna mjesta u njihovim lokalnim zajednicama, a to je jako teško postići. Kako to možemo organizirati kako bi tržišta zaista postojala na tim lokalnim razinama, jer mi zaista imamo svi dobre pozitivne ciljeve koje želimo postići. No međutim u praksi imam dojem da postoji razlika između onog što e, mi govorimo i naši, između naših dobrih namjera i onog što se zaista može učiniti na terenu i koje instrumente vi imate na raspolaganju da nam pomognete u tome kako bismo zaista mogli primijeniti pravila kružnog gospodarstva na jednom određenom teritoriju. Gospođa Bonafé. Potpredsjedniče, stvarno cijenim što ste vi u vašem uvodnom izlaganju i u replikama govorili o mogućnostima kružnog gospodarstva i o tome da imamo um, prednosti u pogledu konkurencije za naša gospodarstva, to vezano uz stvaranje novih radnih mjesta koja moraju biti kvalitetna. Međutim, mi sada govorimo o provedbi akcijskog plana i zato se moram sada vratiti na temu o kojoj se govorilo na vijeću o, za okoliš i vi ste već o tome govorili. Ipak, eh, na temelju toga onda ću govoriti o drugoj stvari koja je jako važna. Ako mi stvarno želimo imati tranziciju prema kružnom gospodarstvu, onda je akcijski plan nešto što prethodi nečem drugom. Ako nemamo akcijski plan, onda bismo mogli doći do izmjene četiri direktiva o e, zbrinjavanju otpada, o upravljanju otpadom, ali onda nećemo imati industrijsku politiku, a e, namjera je da to postane nova paradigma e, u Europi. Akcijski plan ima ključnu ulogu i unutar akcijskog plana mislim da ključnu ulogu bi trebala imati i trebalo imati i ekokompatibilno projektiranje jer kružno gospodarstvo znači da štedimo resurse na samom početku i da e, ponovno upotrebljavamo, recikliramo proizvode i kao što ste vi rekli, tu se radi o inovacijama, novim sustavima, radi se o svemu onome što mi želimo postići. Imajući to na umu, a vi ste to sami rekli, ja se sada pitam sljedeće. Mi smo u rezoluciji Pjetikajnen predložili da se revidira direktiva o ekološkom dizajnu koja se danas tiče samo energetskih proizvoda. E, vi ste u akcijskom planu predložili provedbene akte, ali imajući na umu instrument koji mi želimo ostvariti, ja sam od vas čula da će tu trebati dosta vremena. Po mom sudu mi bismo to trebali učiniti jako brzo jer takozvani closed the loop, zatvaranje ovog kruga, ovog ciklusa, mi možemo posjeći samo ako stignemo prvo do ekološkog projektiranja, dizajniranja proizvoda. Gospođa Pisnjevska. Zahvaljujem predsjedniče. Zahvaljujem potpredsjedniče. E, svakako, e, bolje upravljanje sirovinama i otpadom i minimalizacija količine otpada koja se proizvodi svakako jest dobra ideja. Također pozdravljam ideju kružnog gospodarstva, ali mora se također reći i da E, su ciljevi koje ste prezentirali jako ambiciozni, a posebice za nove zemlje članice, recimo, nove. Moramo osigurati prilazno razdoblje ili dulje razdoblje ili neki rok za te ciljeve, recimo od pet godina, jer druge zemlje kao, odnosno takve zemlje kao Mađarska, Bugarska, Poljska i Češka, E, nikada nisu imale na raspolaganju takve dulje rokove. Dok neke druge zemlje, kao na primjer Latvija ili Slovačka, jesu imale mogućnost derogacije, odnosno izuzeća ovdje u smislu tog roka. Možda možete razmotriti jedan drugačiji prijedlog, a koji bi bolje odrazio razlike između zemalja članica. E, Naj, sljedeća stvar, e, komunalni otpad. E, vaš cilj je 65% do 30, 2030. U Njemačkoj se 60% već oporablja, a u Poljskoj 20%. Znači, to je ovaj golemi korak koji očekujete da ćemo odjednom učiniti. Biste li možda na to odgovorili? jer zapravo niste e, obuhvatili ove zemlje sa nižim e, postupcima. Gospođa Meissner, e, hvala. Evo jedna napomena koja se veze na Matijasa grote mislim, morat će nam trebati još u budućnosti za E, energiju za hranu i tako dalje, sirovine, ako ne bude zdrav, e, zdravo more, nećemo moći niti to, za toga koristiti. E, jedna, dakle, sljedeće pitanje je kružna gospodarstvo. Naime, u nacrtima se govori o tome da treba industrija proizvoditi proizvode koji će dulje trajati i imate li tu nekih informacija i recimo možda mislite da možda e, ćemo moći pronaći načine da na taj način bolje postupamo s resursima. A e, što se na primjer radi e, oko papira? Naime, papir iz drveta, na primjer, tako dalje. Ili recimo kao vezivo, papir, papir kao vezivo, naime vezivo papir je održivi, odnosno obnovljivi izvor energije ili iz drveta se radi, pa bi se mogao koristiti za razne druge stvari u građevinarstvu, brodove i tako dalje. A sljedeća još stvar je e, pitanje e, recimo e, i čeličane koje bi možda se mogle koristiti nekim obnovljivim izvorima energije kao na primjer solarnom vjetrom i tako dalje. Hvala. gospodin Horistija Bounce. Oprostite što nisam bio cijeloj e, raspravi prisustvovao, ali nemoguće biti na više mjesta u isto vrijeme, očigledno, pa jedan komentar prema e, povjereniku Kantajnenu. Ja želim e, više ambicija vidjeti što se tiče paketa kružnog gospodarstva i njegove poveznice sa upravljanjem otpadom. Naime, rekli su da je paket ambiciozan, ali ja mislim da bi mogao biti mnogo ambiciozniji. I doista me brine da, evo koliko ja mogu vidjeti, komisija spušta standarde u raznim područjima. Naprimjer, na nedavnom sastanku to je bilo vrlo jasno kada smo govorili o spalionicama. I ja bih želio da ne spuštate e, ovdje e, kriterije, e, naime neke stvari se mogu prepustiti zemljama članicama, ali ponekad se subsidijarnost koristi kao prepreka napretku, a komisija svakako ne bi trebala smanjivati svoje ambicije zbog toga, nego čak i više kako bi zacrčala odgovarajuće prioritete. Znači tu će nam trebati ambiciozni paket posebice što se tiče upravljanja otpadom. Znači treba nam obvezujući ciljevi u kratkoročnom srednjoročnom razdoblju koji neće E, odgađati rokovi za te ciljeve. Posebice u nekim dijelima Europske unije su ti ciljevi već gotovo ispunjeni i sad ako nemamo obvezujuće ciljeve, onda će deficiti postati sustavni. Gospodin Škrbac. E, zahvaljujem gospodine predsjedniče, e, potpredsjedniče komisije, zahvaljujem što ste došli ovdje i sa nama razmijeniti mišljenje o paketu cirkulne ekonomije. Ja imam konkretno dva pitanja za vas. E, za koja se nadam da će vam biti korisna i da ću dobiti odgovarajući odgovor na njih. Dakle, prvo je vezano uz nešto što ste već spomenuli u svom govoru prije, a to je poveznica e, resursne učinkovitosti prema europskom semestru. E, Resursnu učinkovitost smo mi nažalost vezali uz ciljeve održivog razvoja koje su definirali Ujedinjeni narodi, što je zapravo mogu reći razočaravajuće jer smo Europsku stavili na razinu Afrike, ako gledamo da je to svjetski prosjek. Međutim, ako zanimarimo tu brojku, e, da bi zapravo mogli provesti to učinkovito u europskom semestru, mi moramo imati nekakve indikatore resursne učinkovitosti. Problem koji trenutačno imamo je statistika, statistički podaci. 28 različitih metoda prikupljanja statističkih podataka se slijevaju u Eurostat. Iz tih podataka i mi i vi donosimo nekakve odluke, donosi gospodarstvo i te odluke nisu dobre zbog toga što ti podaci nisu na jednaki način prikupljeni. Dakle, što komisija, odnosno što vi konkretno namjeravate poduzeti da se zapravo harmoniziraju, odnosno napravi metodologija zajednička za sve države članice u prikupljenju statističkih podataka. Drugo pitanje je vezano uz tržište sekundarnih sirovina. E, veliki problem koji je uočen je e, razlika između nacionalnog zakonodavstva u državama članicama. U nekim državama članicama e, otpad postaje prije resurs nego u drugima. I e, za bilo kakvu prekograničnu trgovinu e, postoji velika razlika u dobivanju dozvola za trgovinu. Dakle, e, to je regulatorni problem. Regulatorni problem koji nije na razini Europske unije, nego na razini država članica pa me zanima kako taj problem namjeravate riješiti jer on zapravo uz sve dobre namjere koje ste danas rekli sprečava zapravo efikasno stvaranje tržišta sekundarnim sirovinama. Hvala lijepa. Thank you very much. Miss Kostinger. Kostinger. Zahvaljujem predsjedniče i zahvaljujem povjereniku na ovom e, doista zanimljivom E, razgovor o važnoj temi. Vidite koliko imate potpore i s naše strane jer e, doista samo jedna stvarno kružno gospodarstvo e, može probuditi i dovesti u život princip održivosti, a mi smo svi za to naravno. Imam jedno izrečito pitanje koje se odnosi na otpad i komunalni otpad i ovaj kriterij, količinski kriterij koji ste naveli. znači to primijenjeno na hotele i gastronomske objekte e, mora isključiti iz e, ovog jer transport otpada ne bi više vršila zajednica nego bi se morao voditi putem privatnih e, tvrtki što bi naravno dovelo sa samo povećanje troška, odnosno ne vjerujem da ima smisla da se ovaj koncept koji sada dobro funkcionira mijenjati u ovom pogledu. I drugo pitanje i sada bih htio znati E, znači imali neko e, obrazloženje za ove količinsko ograničenje, nešto što ste vi mislili pritom, a druga stvar se odnosi na otpad. Naime, načelno se odvojeno prikupljanje bio otpada može vidjeti kao nešto pozitivno, e, prije svega ovim principom u Austriji imamo, smo znatno smanjili deponije, ali nažalost biološke razgradive um, E, plastike se također e, mogu baciti, baciti u bio a zatim se moraju zasebno razdvajati, a onda se e, moraju spaljivati jer su biološki razgradivi samo na višim temperaturama i onda to cijeli konstrukt dovodi u jednu kompliciranu situaciju. Dakle, eto stoga ovdje moje pitanje. Razmišljali se ovdje možda o tome na neki način da se to napravi na praktični način, na neki Znači, kada govorimo sada o kružnom gospodarstvu i kada govorimo o, konkretnim paketima, pokušajmo onda barem smanjiti birokratski teret, e, odnosno administrativni teret na minimum, jer e, to je ono što najveće probleme stvara većini tvrtke. Ali evo, još jedno hvala vam što ste ovdje i možete računati na našu potporu. E, hvala gospodin Lajnan. Zahvaljujem predsjedniče, potpredsjedniče Katajnan. Pozdravljam vaš poziv na to da se koncept kružnog gospodarstva podigne na međunarodnoj razini. Mi smo sljedećeg tjedna, ja sam pozvan sljedećeg tjedna da govorim u Kini o kružnom gospodarstvu u Europi, pa moje pitanje je postoje li nešto kao klimatska diplomacija, mislim, imamo me, međunarodne e, forme za klimatsku diplomaciju, a to bi nam trebalo i za kružno gospodarstvo, Da će nam jednom trebati standardi, norme za recikliranje i sve to što je povezano sa kružnim gospodarstvom. Moje e, drugo pitanje, neki e, kolege također su to već rekli, potrebne su nam privatne investicije. Znači kako poticati privatne investicije, ulaganja, E, tu nam trebaju potica i možda i kazne ove mrkve i batine, pa zašto e, recimo e, od, osloboditi, recimo povezati recikliranje sa oslobođenjem od PDV-a ili tako nešto, znači porezne politike. Hvala. Gospodin Demis Makin. Zahvaljujem, povjerenče. 1. kožika bio sam na raspravi koju je organizirala komisija o rješenjima temeljem prirode i prirodnim rješenjima i još jednom se ovdje pozivala na prirodne, odnosno načine, jer činjenica je da trebamo koristiti manje resursa iz da, da bismo nastavili ovako koristiti naše resurse trebaš nam jedno i, jedno i pol naših planeta načinom na koji koristimo naše e, resurse. To dugoročno neće biti održivo. A istovremeno treba osigurati konkurentnost europske industrije, kao što dobro znadete. Međutim, e, e, postoji još i socioekonomski argument za promjenu paradigme i to također e, treba biti ovdje ugrađeno i doista se nadam da ćemo moći na neki način e, e, pomiriti ovu promjenu paradigme i konkurentnost europske industrije. Problem je da moramo razbiti ove silose i raditi na doista istinski interdisciplinarni način između različitih odjela. Znači kako naći doista prirodne rješenja na prirodi kako bismo krenuli u pravom smjeru. A to nas vodi odmah u agenda za 2030. Znači koje mjere možemo očekivati od vas ako nam možete reći za provedbu kratkoročno agenda za 2030. i također povezati to sa agendom 2020. koja je također povezana. Gospodin Žib, E, hvala predsjedniče, potpredsjedniče Katajnan. E, spomenuli ste e, u svojem govoru da je jedna od prvih inicijativa u kružnom gospodarstvu će biti predlog za hranu za životinje i gnojiva, posebice sadržaj kadmija dobili smo neke e, predloge koji su bili vrlo ambiciozni, a e, gdje se govorilo upravo o ispunjima zahtjevima što se tiče sadržaja kadnija. Jesu li doista ovi e, zakoni predlozi doista toliko ambiciozni? E, znači da jedno mjesto na finsko-ruskoj e, granici ispunjava a, e, ove zahtjeve komisije što se tiče nemamo. Moje drugo pitanje odnosi se na stope recikliranje plastike. Radi se o polimerskoj plastici i tijekom recikliranja Posljedka postaje u jednom e, treku, e, u trenutku toksična zbog e, valentnosti koja se stvara. I još posljednja stvar koju želim naglasiti je to da su ovi tokovi otpada različiti u različitim zemljama članicama. Bavili smo se ovom strukturom otpada u Poljskoj, naime 70% otpada dolazi iz energetskog sektora, građevinskog sektora i komunalnog, a ostalo je komunalni otpad. Znači, ovi ambiciozni ciljevi koje vi spominjete su svakako dobrodošli, međutim, eh, ovaj cilj organskih deponija, ako želimo ispuniti, organ, e, cilj organskih odlagališta moramo osigurati da se na neki način prikupi e, bio otpad jer neki tokovi otpada kao što je drvo postaje otpad a moglo se reciklirati prije nego što je postalo otpad na primjer i također moramo osigurati na primjer da bio otpad koji uđe u tok otpada se ne koristi u biogospodarstvu. Dakle, ovaj bi pristup mogao olakšati život mnogim lokalnim upravama, a koje su odgovorne za zbrinjavanje otpada, ekonomiju otpada, kako bi se ispunili ovi ambiciozni ciljevi, kao što je rekla gospođa Višnjevska, E, u svom e, govoru. Gospođa Šerpirik, zahvaljujem e, predsjedniče povjerenče. Mi smo svi u Nizozemskoj za kružno gospodarstvo i ono što sam također primijetila je da poslovni ljudi doista ne razumiju kako se to prevodi u praksu. Mislim, nije to baš sasvim očigledna stvar. I svakako znam da je ovo nešto što se dugo spremalo iz 2002. treće, ali jučer sam od komisije čula da postoje problemi, na primjer, sa mogućnosti transportiranja transporta iz e, zemlje u drugu, da tu postoje e, velike prekogranične prepreke. I u Nizozemskoj mi imamo primjere e, gdje brodovi, veliki brodovi prikupljaju plastiku u vodama, u morima. To se recimo može činiti za čišćenje more. A što se tiče pitanja koji se odnosi na Kinu. Čini se da čak i naši konkurenti i partneri djeluju također u ovim područjima. A što se tiče o, o, hrane koja ide u otpad, to je povezano sa navikama ljudi. Mislim, ne moraju se stvari bacati, mogu se ostati jesti drugi dan hrane. Možda to zvuči kao nešto što ide na jako najnižoj razini, ali ponekad vam ne treba zakon za to. Hvala, gospođa Delahaj. Gospodine potpredsjedniče, e, želim postaviti dva pitanja. Već smo u ožujku, a neke mjere koje su najavljene za 2016. 16. godinu još uvijek nisu objavljene zato bismo vam bili zahvalni kada biste imali internetsku stranicu na kojoj bi oni ljudi koje to zanima mogli pratiti e, ritam vašeg rada. Isto tako, što se tiče e, novih e, mjera, moramo se osvrnuti i na postojeće mjere, kao na primjer oznake eko dizajn i druge ekološke oznake. Ne smijemo stvarati nove mjere, ako već e, ove postojeće su dobre. Što se tiče rasipanja hrane, bez jasne i precizne definicije nikada nećemo moći učinkovito se boriti protiv ovog problema, niti procijeniti e, postignute rezultate. Razmišljate li vi o tome da uspostavite zajedničku metodologiju kako bismo mogli zaista procijeniti količinu e, bačene hrane i kako bismo tu količinu mogli smanjiti. E, Daću vam primjer jabuke. E, jabuka koja sadrži mikrotoksine i koju se ne može konzumirati, možete je definirati ili kao prehrambeni proizvod, u tom slučaju taj prehrambeni proizvod treba baciti i u tom slučaju se smatra to rasipanjem hranom, a ako uzmete širu definiciju, onda ćete shvatiti da ta jabuka koju ne možete pojesti, možete je koristiti za proizvodnju plina putem biomase i u tom slučaju se to više ne smatra otpadom niti rasipanjem hrane. E, da zato moramo uspostaviti hijerarhiju otpada također uz ove definicije o kojima sam govorio, govorila. E, u Italiji, Danskoj i Francuskoj su već započete rasprave o ovim definicijama i mislim da bi bilo dobro e, razmijeniti mišljenja o dobrim praksama između država članica, e, okupljajući sve one dionike koji sudjeluju u ovim područjima. Osim nacionalnih inicijativa i Europa mora poduzeti određene inicijative i to na tri E, razine, najprije na e, razini postizanja ciljeva održivog razvoja za 2030. godinu, zatim usklaživanje europskih propisa e, glede doniranja hrane i uspostavljanje hijerarhije otpada na europskoj razini. I na samom kraju želim dati još jedan opći komentar s obzirom na značaj ovog pitanja, mislim da bi bilo relevantno dati vam u pisanom obliku e, ovo što sam sada rekla kako biste to mogli uvrstiti u vaše buduće predloge kao odgovor na komentare Europskog parlamenta. Thank you very much. Hvala. Time smo iscrpili popis govornika, sada dajemo riječ pod predsjedniku kako bismo dobili njegove odgovore. Hvala. Nekoliko pitanja i komentara e, čuo sam sada na koje ne mogu dati odgovor odmah. Dakle, ako bude potrebno dodatno pojašnjenje, e, samo nam recite pa ćemo vam onda dostaviti odgovore pisanim putem. Započet ću s pitanjem gospođe Groset E, ona je govorila o industriji čelika koja treba e, rješenje u pogledu energije. Dakle, istina je, mnoge tvrtke su smanjile potrošnju energije zato što su bile primorane na to i to je dobro, ali neke tvrtke nemaju takvu energetsku učinkovitost kao i ove i to je problem za te države. E, cijena energije u državama članicama varira. U nekim državama je e, se energija oporezuje na drugačiji način. Na primjer, struja je vrlo skupa i zbog toga može doći do poteškoća u konkurentnosti. Ali općenito u tom sektoru moramo reći da Kina ima dvostruko veći kapacitet u odnosu na proizvodnju čelika u Europi i to je glavni problem kad govorimo o našoj konkurentnosti u odnosu na industriju čelika u Kini. Što se tiče kružnog gospodarstva e, i još ovo, svi e, koji su zainteresirani za to pitanje mogu pročitati našu komunikaciju u kojoj smo govorili o instrumentima za obranu od tog fenomena i htjeli smo prenijeti poruku državama članicama e, da bi se u vijeću trebali prihvatiti instrumenti e, za zaštitu našeg, e, naše trgovine. E, sada što se tiče tržišta i afirmacije na tržištu malih i srednjih poduzeća. Europska unija ne može tvrtkama ponuditi način za plasiranje proizvoda na tržištu ali možemo osvijestiti potrošače o održivosti e, kružnog gospodarstva i održivoj proizvodnji. Što možemo još učiniti? Možemo imati i iskorištavanje regulatorne moći kako bismo izvršili e, određeni utjecaj na građane, na potrošače. E, na primjer, možemo masivnije koristiti ekološki dizajn možemo na samom početku imati veću selekciju kod odabira proizvoda i na taj način promijeniti tržište. U Švedskoj sam e, raspravljao sa mlađim mlađim e, e, poduzetnicima koji proizvode moderne odjevne predmete od recikliranih tkanina vi danas možete odjeću i popraviti i vratiti u e, trgovinu gdje ćete kupiti novi proizvod e, i to je vrlo jednostavno. U Švedskoj je takva proizvodnja e, odjevnih predmeta na temelju recikliranih tkanina vrlo u modi danas. E, trebamo biti prilično skromni i reći dobro ne možemo riješiti sve probleme, ali možemo stvoriti bolje okruženje u kojem će ljudi e, donositi različite odluke i to će činiti dugoročno. Dakle, direktiva o ekološkom dizajnu je jako važna. A također za mala i srednja poduzeća koja žele proizvoditi e, počevši od sekundarnih sirovina. A sekundarne sirovine imaju važnu ulogu u unutarnjem tržištu. Posebice kod plastike imamo problem e, da je ona klasificirana kao otpad i kružno gospodarstvo je općenito pitanje unutarnjeg tržišta. Kako države mogu bolje upravljati otpadom? Postoje jasni obvezujući cilj e, nadam se da će su zakonodavci prihvatiti taj cilj, a imamo još jedan e, cilj srednjoročni na sredini programskog razdoblja mi ne možemo e, sa trenutno e, napredovati onako brzo kako bismo htjeli. Komisija će zatražiti plan za postizanje ciljeva u određenom roku. To će nam omogućiti da pomognemo onim državama članicama koje primjenjuju najbolje prakse, a i mi sami ćemo širiti najbolje prakse iz onih država članica koje na najbolji mogući način postižu ciljeve. Ako budemo odlučili o paketu o otpadu e, u što kraćem roku, mislim da ćemo imati dobre e, posljedice u pogledu recikliranja a i u pogledu odlaganja otpada. Mnogo puta sam čuo u komisiji, ali i ovdje u Europskom parlamentu, kad se govori o raznim temama, da moramo biti ambiciozniji. Ne želim biti bezobrazan, ali želim još samo jednom reći da postajem alergičan na ovu riječ ambiciozniji. Što to znači? Jasno je da je dobro biti ambiciozan, ali se ja uvijek pokušavam usredotočiti na provedbu. Pokušavam biti pragmatičan kako bih vidio rezultate i došao do njih. Ovaj paket je dobar e, početak. Ja mogu reći da smo pokušali obuhvatiti cijeli ciklus a direktiva o ekološkom dizajnu, kako je možemo iskoristiti bolje nego što to sad činimo? Mislim da moramo imati bolje ciljeve odlaganja otpada i reciklaže. Mislim da trebamo smanjiti stvaranje otpada i e, pogotovo plastičnog otpada. I kad budemo vidjeli da smo postigli rezultate, mi ćemo morati i Um, također uh, povećati ciljeve, uh, pokušati postići nešto više. Iako mi je drago što tražite uh, veću ambiciju od nas, ali pokušajmo kao prvo provesti one mjere koje već postoje i koje su već odlučene. cilj e, resursne efikasnosti i metodologija. Jako važno pitanje. Mi smo sada u pregovorima sa Eurostatom i pokušamo shvatiti što tražiti od država članica i koji su pravi indikatori. Podaci su vezani uz infrastrukturu i mi pokušavamo poboljšati e, našu efikasnost. To je kao kod širokopojasnog interneta. Ako želite digitalno gospodarstvo, morate imati pristup širokom pojasu. Dakle, moramo znati koliko resursa koristimo. I e, to je upravo ono što sada radimo u suradnji s Eurostatom. Što se tiče hotelskog otpada. Um, mi smo već govorili o ovoj, ovoj vrsti otpada i o obradi otpada. Hotelski otpad će biti uključen u komunalni otpad. Ali e, sve što je vezano uz turizam, otpad iz turizma, trebalo biti uključeno u novi kontekst, dakle trebamo promijeniti praksu, pokušati smanjiti stvaranje otpada. To je uvijek ono što moramo činiti, težiti prema e, sve većoj reciklaži. Sve ovisi o poslovnom modelu koji imate na snazi. E, međunarodna dimenzija je također e, spomenuta u jednom pitanju. Do sada, možda to niste znali, ali u Kini imaju neke ciljeve u petogodišnjem planu. Posljednji put kad sam posjetio Kinu, raspravljali smo o kružnom gospodarstvu i o e, tome što Europa čini. Htjeli su saznati nešto više. Dakle, shvaćam to što ste vi rekli da bismo globalno trebali imati veću sklađenost. Što se tiče privatnih ulaganja, koje poticaje možemo dobiti? Mislim da e, trebamo imati bolje e, potpore i bolje poticaje od poreznih olakšica. E, samo na taj način moći ćemo promijeniti sliku u ovom sektoru. Što se tiče gnojiva, Naš je predlog još uvijek otvoren. Mi ćemo predložiti da se smanji razina kadmija i to značajno zato što želimo stvoriti polaz, istu polaznu situaciju za sve. Dakle, proizvodnja se treba, se treba temeljiti na reciklaži. Ne znam je li to preambiciozno, ali prijedlog koji ćemo mi dati bit će kompromis dakle plod našeg rada u komisiji i suradnje sa su zakonodavcima. Imamo različite tokove otpada i istina je da smo to pitanje pokušali riješiti e, zasebnim određivanjem ciljeva za pojedine tokove jer fascinantno je vidjeti kako industrija koristi tokove smeća, odnosno otpada i e, kako neke industrijske kompanije e, zapravo koriste taj otpad. To će biti budući poslovni model. I time ću zaključiti e, ovo odgovaranje na vaša pitanja. Zahvaljujem na pažnji, na vašim pitanjima koje ste danas postavili. Želim nastaviti ovu suradnju s vama jer je ona e, vrlo vrijedan izvor e, informacija o tome što ovaj odbor misli. Hvala. Hvala. Želim se zahvaliti potpredsjedniku Katajnenu zato što je danas bio s nama i zato što nam je dao vrlo korisne i opširne odgovore na čitav niz pitanja koje smo postavili. Nadamo se da ćemo nastaviti s ovim strukturiranim dijalogom u budućnosti. Hvala.